onima koji su u građanskom ratu isto tako poticati građanski rat e, od kojih e, bježe ljudi. Dozvolite da završim na engleskom. Možemo raspravljati o detaljima, moramo, možemo povesti rasprave, ali u konačnici moramo se svi složiti oko toga da naš europski put mora štititi ljudske živote. Hvala lijepa u ime kluba ide. Riječ ima Tardino. Dvije minute, izvolite. Prezložili ste nam rezoluciju koja predstavlja jednostavno neg plus ultra demagogiju ljevice i tražite od Europe da prihvaća ljude bez ikakvih diskriminacija. A na Mediteranu tražite da se radi bez kontrole nadležnih vladi. A nevladine organizacije smatraju e, da oni mogu raditi bez obzira na sve zakone o neredovnim migracijama. I to ovoga puta ne samo što smo glasali protiv, već smo dali i našu rezoluciju koja na najbolji način štiti sve građane jer tražimo više suradnje sa trećim zemljama iz kojih ti migranti dolaze i da se nosimo s uzrocima ekonomskih migracija. Do sada smo samo čuli o sporazumu na Malti, a e, sada se zaboravlja pilot projekt e, koji smo e, ranije bili predvidjeli. Ako buduća komisija von der Leyen namjerava djelovati na ovaj način, bojim se da neće raditi uspješno. A mi e, našom rezolucijom tražimo da države članice procjenjuju da li brodice pomažu ljudima na moru ili pak favoriziraju kriminalitet. I treba gledati kako E, ljudi ulaze u koje luke. Dakle, mi želimo da inicijative koje e, bi mogle postati put za ulazak u Europu da se protiv takvih borimo da obeshrabrimo ljudi koji žele raditi na taj način. Hvala lijepa u ime kluba ECR. Riječ ima mm, gospođa Prokačini, jednu i pol minutu. Domani. Hvala lijepa. Sutra nećemo glasati za ovaj prijedlog rezolucije jer ne želimo biti suučesnici onih koji planiraju da se u sredozemlju utopi pravna država, razum i s njima prevelik broj migranata koji će sljedećih dana e, se naći u rukama e, trgovcima ljudima. Fratelli d'Italia smatraju da postoji samo jedan način da se takve stvari spriječe. A uz podatke koje svi imate na raspolaganju, ti podaci nam kažu i čak i ovdje stalno to ponavljamo, mi smatramo da spašavanje na moru je ispravno i da treba ga činiti kada se radi o nečemu do čega dođe nenadano i rijetko, a ne kada je to organizirano E, zahvaljujući sprezi krijumčara i oni koji prevoze na brodicama. A nema mogućnosti svim tim ljudima da dođu ovamo, nađu posao, da imaju dostojanstvenu budućnost. I zbog toga mislim da je ovaj dokument tipičan primjer socijalističkog licemjerja i zbog toga želimo uložiti ovu alternativnu rezoluciju kako bismo pokazali kako mi radimo dostojanstveno. Hvala u ime i kluba GUE. riječ ima gospodin Urban Krespo. Minutu i pol. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Više od tisuću osoba ove godine je završilo u ovoj masovnoj grobnici sredozemlja. Kada bismo imali mogućnost spašavati života i ako to u tom slučaju ne činimo, onda kršimo ljudska prava i kršimo ljudsko dostojanstvo. S obzirom da institucije ništa ne čine, i s obzirom da se aktivnosti e, nevladnih organizacija otežavaju ili zabranjuju, onda tajnim time postaju suučesnicima u svemu tome. S obzirom da gospodin Savini nije dozvolio da pristanu ti brodovi ili Pedro Sanchez koji je to dozvolio. To drugim riječima znači da tisuću puta nisu spašeni ljudski životi i to je upravo zlodjelo. Europska unija eh, je isto tako preuzela eh, ove izričaje koji su i oni prihvatili. Riječ je o zajedničkoj graničnoj politici. Treba nam zakonita migracija, treba nam isto tako sve sveobuhvatni E, akciju spašavanja i traganja na europskim morima. A isto tako kad je riječ o kršenju ljudskih prava moramo završiti s time. Libija nije sigurna luka. Tražimo e, od svih aktera da i e, sa libijskim graničnim snagama ne surađujemo u budućnosti. Dame i gospode, ova rezolucija mali je korak u pravom smjeru nema nikakvog opravdanja da to ne učinimo ili ćemo biti za ovo ili smo sučesnici u ubojstvima. Izaberite sami. Hvala lijepa. O, neovisni zastupnik, e, gospodin Papadakis, minuta i pol. i Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τεράστιες ευθύνες Europska unija snosi suodgovornost odgovornost u Siriji sada smo utvrdili da smo suodgovorni i za sve migracijske tokove. Turska, e, dakle Dublinska uredba, sve ostale odredbe su zapravo bile štetne ispred otoka Kosa. Mnogo je mrtvih koji se utapaju i u moriju, samo su izbjeglički kampovi su prenatrpani a isto tako i prijetnja sa ponovnim povratom izbjeglica, ali isto tako i odbijanje izbjeglica, to vidimo u novom zakonskom prijedlogu koji je na stolu u Grčkoj. Tu vidimo što nova demokracija u Grčkoj želi nastaviti kao svoju politiku, azil za izbjeglice neće se odobravati, a to na terete svih Dakle, e, ljudi, isto tako izbjeglica, oni su žrtve ovih kapitalističkih e, stremljenja. Isto tako utvrđujemo da mnogi izbjeglice bježe, odnosno premještaju se na sjever e, Grčke koji će se onda dalje transportirati u Europu. Mnogi su imali mogućnost postaviti zahtjev za azilu, ali e, europske i NATO snage moraju zaustaviti svoje imperialističke planove, moraju odustati od njih jer oni dovode i do rasizma i do imperializma. Hvala lijepa. Riječ ima gospođa Edstadler. Minutu i pol, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Povjereniče, gospođo predsjedavateljice, suglasni smo oko jednoga da je međunarodna, ali prije svega i humanitarna obaveza e, spašavati živote, a drugo, e, krijumčarenje je najgore kršenje ljudskih prava i zbog toga se mora suzbijati svim sredstvima koji su na raspolaganju. Kada govorimo o spašavanju i traganju na moru, u Engleskoj imamo humanitarnu katastrofu 39 e, leševa pronađeno u kamionu, vjerojatno je bilo riječ o krimčaninu. To vrlo e, jasno podsjeća na dramu koja se dogodila u 2016. E, godine kraj Pandorfa. Pronađeno je 71 e, osoba koje su umrle u tom kamionu. Upravo ovi primjeri nam jasno i zorno prikazuju koju brutalnošću se služe krijumčari, koliko se koriste bespomoćnošću svojih žrtava, a isto tako u obzir i smrt svojih, e, dakle, svojih klijenata. Moramo biti svjesni koje signale mi šaljemo na ovaj način apsolutno van svake sumnje jest eh, da moramo imati spašavanje na eh, moru, ali ono što će se dogoditi poslije to je važno. Dakle, da li je to karta u Europi, sve dok to eh, imamo kao mogućnost, ljudi će ići u te brodice koje su nesigurne i moramo učiniti sve što je moguće. To je suradnja sa trećim zemljama koja mora biti poboljšana, sigurna e, mjesta boravka u trećim zemljama, a isto tako dati kontinentu Africi jednu perspektivu u budućnosti koja mora biti jasna. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Bartolo, minutu i pol. Hvala lijepa. Dopustite mi da zahvalim kolegi Lopezu Aguilaru na obavljenu poslu. Rezolucija koja je u ponedjeljak izglasana na odboru Libe želi dati jasnu poruku komisiji i državama članica. Ne možemo više dovoditi u opasnost ljude koji su na moru i ne možemo nastaviti s politikom zatvorenih luka. E, vidjeli smo kakva je situacija prošlog tjedna kada su se još ljudi utopili kod Lampeduze. Koliko ljudi još treba poginuti prije nego li što neki shvate da na njihovim leđima leži odgovornost. Ova situacija je stalna i trebamo imati ispravan pristup spašavanju na moru. To tražimo ovim prijedlogom. Tražimo jasne smjernice koje će točno dati E, naznake o spašavanju na moru i kako one koje to čine ne smijemo kriminalizirati. A mnoge nevladine organizacije spasili su živote i na taj način e, pokazali ono što treba učiniti pred sramotnom ponašanjem država. Nadamo se da će sutra ovaj tekst koji predlaže konkretne i humane mjere biti izglasan i e, umjesto da budemo suučesnici onoga što se događa na moru. A e, naročito kada gledamo da e, se vidjelo kakva je situacija i čuli smo puno toga o onima koji su opisali situaciju u Libiji kao o koncentracijskom logoru. Sada riječ e, ima Jan Kristof Etjen. Jedna minuta, izvolite. Gospodine predsjedavateljice, štovane dame i gospodo, ono što se zbiva na sredozemlju to je humanitarna katastrofa. Spašavanje na moru je pravni instrument, ali isto tako je i ljudska obaveza. Mi kao europljani imamo odgovornost e, da više ne gledamo ovo umiranje na sredozemlju i stoga mi je drago da smo danas glasovali s većinom i kroz proračun da ćemo upotrijebiti sredstva za spašavanje na moru na sredozemlju. To je veliki iskorak i to je korak u dobrom smjeru kad je riječ e, o raspodjeli svih onih koje smo spasili na moru. E, četiri zemlje nisu dovoljne u tom pogledu. Pozivam sve da sudjeluju u dakle spašavanju odnosno izbrinjavanju ljudi koji bivaju spašeni proglašeni na sredozemlju i to moramo imati uvijek na umu. Najbolje je to da ljudi ne ulaze u te čamce i brodove. Situacija u logorima mora se poboljšati, moramo stvoriti zakonite puteve kako bismo imali imigraciju prema tržištu rada, ali moramo isto tako imati preraspred za one najslabije, a isto tako i evropske države su pozvane da pomognu tim ljudima. Očekujemo od komisije da će staviti svoje prioriteti upravo na ovoj temi, a koji prijedlozi koje će uputiti da dobiju svoju potrebnu većinu. Hvala lijepa. jedna minuta. Na moru svaka minuta je važna. Teško je zamisliti da bismo ostavili građane Europske unije u opasnosti da se utope plutajući u gumenom čamcu bez ikakve pomoći. A ipak to svakodnevno radimo migrantima. No međunarodno pomorsko pravo obvezuje Europsku uniju koja je potpisnica ugovora UNCLOS-a da E, spašava ljude na moru, da brzo koordinira e, i da ljude dovodi na sigurno mjesto. Libija nije sigurna. Mi ne možemo e, financirati i organizirati njihov povratak u Tripoliju, a bez da kršimo međunarodno pravo. Moramo pomoći migrantima da pobjegnu iz pakla. Stoga sve države članice moraju preuzeti svoju odgovornost i podržavati humanitarnu pomoć, a ne kriminalizirati ju. Pozivam vas da ove načela e, primjenjujemo trajno i brzo. Molim vas, osigurajte u međuvremenu spašavanje života i iskrcaj jer svaka minuta je bitna. Hvala vam lijepa. Jean-Paul Garo, imate jednu minutu. Hvala lijepa. Rezolucija koju ovdje raspravljamo e, traži e, da se e, poveća pritisak na europske države kako bismo bolje prihvatili ljude i kako bismo ih spriječili da se utope na Mediteranu. Trebalo bismo dakle prema ovom tekstu otvoriti sve europske luke i trebalo bi, dakle tu su na tisuće ljudi koji su žrtve takozvanih nevladinih udruga i završe u rukama trgovcima ljudima. A mnogi pod izlikom velike velikodušnosti žele prihvatiti migrante, a Europa to neće moći podnijeti u konačnici. Potrebno je, ako se želite riješiti taj problem, uspostaviti ponovno prave granice i okomiti se na krijumčare ljudima koji itekako e, se ponašaju ružno prema tim jadnicima. I isto tako treba pomoći zemljama iz kojih ti ljudi dođu kako ne bi dolazilo do tih dramatičnih migracija. Hvala lijepa, gospodin Jorge Buxade Filalba, imate jednu minutu. Izquierda europea nos trae este parlamento el debate sobre... Gospođo predsjedavajuća, Evropska ljevica stalno govori o pogibijama na Mediteranu, ali njihova pitanja su pogrešna pa su pogrošni i odgovori. Nisu rekli da je 2019. E, manje ljudi poginulo jer su se zatvorile luke. U četvrtak ćemo e, glasati i mi smo pripremili alternativnu rezoluciju da se skrupulozno pridržavamo pravilima onih država koje se bore protiv krijumčara i da osnažimo mehanizme suradnje među državama. Prava pitanja bi bila koje mjere moramo poduzeti kako ne bismo imali ovakav poslovni model za krijumčare koji e, krijumčare ljudska bića i vladina udruge koje s njima surađuju. Zašto Europska ljevica ne podržava direktivu o e, facilizaciji koja E, državama članicama e, daje ovlasti da odrade, odrede tko će ući i tko ga će kazniti. Hvala lijepo, gospođa Sira Rego. Imate jednu minutu, izvolite. Gracias. Re... Hvala. Ponovo ću reći ono što je već rekao moj kolega. Do sada 2019. godine Više od tisuće ljudi je poginulo u Mediteranu tražeći da uđu u Europu. To je tisuću ljudskih bića. Rasističke politike Europske unije su zato odgovorne. Mi ovdje to osuđujemo, ali zakoni se ne mijenjaju. Umjesto da imamo službu za traganje i spašavanje da se spašavaju ljudi iz kriznih područja vi samo hoćete osnažiti granice trebali ljude davati e, natrag u Libiju gdje se trguje robljem u Španjolskoj koji e, su predvodili o e, eksternalizaciji graničnih e, provjera nedavno jedan migrant premlačen na smrt. Dakle, samo se uzrokuje sve više patnje. Međunarodno pravo traži od nas da spašavamo živote. Ako to ne budemo činili, doći ćemo pred sud. Hvala, gospodin Baloš, dvigi, minuta i pol. Hvala. Ova rezolucija se temelji na ozbiljnom e, krivom shvaćanju. E, oni koji se za nju zalažu tvrde da je riječ o spašavanju života, ali njome bi se poslala kriva poruka i rezultirala bi još više e, tragedija, sve još više trigadija. Mi bismo poslali poruku milijunima ljudi u Africi. Ako se budemo i dalje pretvarali da smo spremni i, da možemo prihvatiti sve te ljude u Evropi, Europu, onda će još milijuni ljudi riskirati život. Ljudima treba pomoć tamo gdje im je pomoć potrebna. Trebamo rezoluciju koja će rješavati problem u korijenima. Trebamo osnažiti granice, osnažiti suradnju s trećim državama i boriti se učinkovito protiv mreža krijumčara kako ljudi ne bi napuštali svoje zemlje. Da se ljubi ne bi utapali u Mediteranu trebamo uložiti sve napore da krijum krijumčarski brodovi uopće ne napuste Libiju. E, isto tako imamo sumnjive nevladine udruge. E, potpuno je neprihvatljivo poticati nevladine udruge da krše zakone i ignoriraju pravile. Ne smijemo dopustiti tim brodovima da e, djeluju kao transportni servis koji dovodi migrante u Europu. Da bismo spašavali živote trebamo osnažiti kontrolu na granicama i pomoći zemljama na našim granicima. Ova bi rezolucija bila vrlo neodgovorna. Hvala. Hvala lijepa. U okviru postupka plave kartice, e, gospodin Bidikovar želi vam postaviti pitanje. Jeste li suglasni s ovim pitanjem? u okviru postupka plave kartice, gospodin Bütikofer, želim vam postaviti pitanje. Jeste li suglasni? Bardzo proszę, pan poseł 30... Gospodine Bütikofer, izvolite, imate 30 sekundi. Hvala. Imam dva pitanja za kolegu. Prvo, jeste li sigurni da pripadate klubu e, pučana, a ne klubu neovisnih, a drugo e, što je u onome što ste rekli uopće slično kršćanstvu? pan poseł Hidivegi. Molim da odgovorite na pitanja, gospodin Ivzik. Uh, Rasprave o ovako važnim pitanjima čak unutar političkih klubova su normalna stvar i dobro je imati te rasprave i otvoreno o svemu tome razgovarati. A kao drugo vi ste spomenuli kršćanstvo. Reći ću vam ovo. Odgovornost je dio kršćanstva, a mislim da je ono što Europa radi po pitanju migracija potpuno neodgovorno. Neodgovorno je slati poruke ljudima koji su potrebiti da svako može doći bez ikakvih ograničenja, pustiti ih unutra, a onda godinama poslije im reći e pa žao nam je, nemate pravo ostati, sad se vratite. To je neodgovorno. Odgovoran pristup je biti realan, ljudima pomoći tamo gdje im je to potrebno, e, lokalno, to je njihov lokalni interes i mislim da je to odgovornost kršćana. Hvala Javier Moreno Sanchez minuta i pol. Gracias, presidenta. En primer lugar, eh, deseo... Hvala. Prvo, želim zahvaliti predsjedniku odbora Libe eh, na eh, uloženom trudu i na ovoj ovom prijedlogu odnosi se na mjere koje se trebaju poduzeti da bi se e, stalo na kraj gubitku ljudskih života u Mediteranu. To je hitno, moramo učiniti korak u tom smjeru. Suočeni s tim izazovom ne možemo se s ovim nositi na paušalan način. Trebala bi nam jedna zajednička europska politika i e, plan, izvanredan plan za spašavanje života u Mediteranu. Zatim treba posebno pripaziti na žene i djecu, na e, djecu bez pratnje e, koja su suočene s velikim opasnostima. E, ne samo da se utapaju na moru, već žive u nehumanim uvjetima u libijskim zatočeničkim centrima. Tamo ima tisuće maloljetnika treba organizirati planove evakuacije putem e, agencije Ujedinjenih naroda, otvarati humanitarne koridore. Ja bih e, rekao nešto osobno. E, emigranti i izbjeglice nisu statistike, nisu brojke, to su osobe, osobe koje imaju život, koje imaju svoju prošlost, svoju povijest i svoju budućnost. Ja govorim kao dijete imigranta. Hvala. Hvala. Gospođa Majte Pagaza Urtundua, imate jednu minutu, izvolite. Da. Miren, yo no soy muy aficionada a la Hvala. Pa ja e, ne govorim nešto da bi se dopala javnosti. E, potreban nam je konsensus potrebna nam je politika o migracijama i o utočištu kada je riječ o spašavanju ljudskih života to ima viši pravni status nego borba protiv mafije i krijumčara to morate imati na umu u ovom trenutku je opasnije prijeći mediteran nego u prošlosti postoji veći postotak ljudi koji se utapaju. Istovremeno kriminalizacija nevladinih udruga nije pravedna. E, dakle, nema smisla e, govoriti ove stvari da biste se dopali javnosti. Pogledajte što moramo riješiti. E, paket je blokiran na vijeću vijeće ne želi vidjeti što se događa u Libiji, ali mi ne želimo biti sučesnici ozbiljnim kršenjima ljudskih prava tamo. Što god učinimo ne možemo to dopustiti. Neka to bude potpuno jasno. Hvala lijepa, Alice Kunke, izvolite, imate jednu minutu. Puno hvala. Svaki puta kad se izgubi ljudski život u Mediteranu zato što Evropska unija okljeva da bi nešto poduzela, ja sam bijesna. Ovaj nedostatak humanosti je sramotan. To traje iz godine u godinu. To nije dostojno Evropske unije tražimo da Europska unija sustavno i proaktivno e, poduzme e, operacije traganja i spašavanja. To se treba raditi ili pojedinačno ili zajedno. Želimo biti proaktivni svi trebaju širiti e, informacije o ugroženim e, plovilima e, kako bi se moglo poduzeti spašavanje i da se svi koji se spase na Mediteranu prevezu na sigurno mjesto prema međunarodnom pravu i pravu Europske unije. Hvala. Hvala lijepa. Tom van den Driesje. Jednu minutu imate. Izvolite. Gospođo predsjedavajuća kolege, svako ko krši zakon se kažnjava. Na taj način štitimo svoje građane i zato građani imaju povjerenja u vladavinu prava. Ali upravo to je ono što ova politička elita odbija učiniti. Umjesto da štiti naše granice, e, nelegalni imigranti koji očigledno krše naše zakone e, dobivaju dozvolu boravka. Neki ljudi u ovom domu se zalažu za nevladine nevladine udruge koje stimuliraju nezakonitu imigraciju. Neki kažu da su razlozi humanitarne prirode, ali e, što ima humanitarnog u tom poslovnom modelu krijumčarenja ljudi e, i podržavanja tog modela? naši građani se smatraju žrtvama ilegalnih migranata koji čine kaznena djela. Mi moramo zaštititi svoje građane time što ćemo zatvoriti granici i spriječiti modele krijumčarenja. Moramo zaštititi svoje građane. Minuta. Višnjevska, imate jednu minutu. Hvala Hvala puno. Hvala same akcije spašavanja na sredozemlju koje provode nevladine organizacije često koriste i sami krijumčari, to je ciničan biznis kojim se bave i i upravo se koristi ljudska, ljudski jad. A akcije prošle godine spasio mnoge živote, međutim akcije spašavanja nisu u za Frontexa. Frontex treba osigurati pretpostavke da teroristi i e, zločinci ne uđu u Europsku uniju. No, to se upravo događa bez ikakve kontrole, bez ikakve kontrole onoga koje su prošlosti tih ljudi, akcije spašavanja ne smiju biti e, redovito događanja, već izvanredne situacije. Stoga prije svega u ruralnom području moramo postati aktivniji. Ako bismo imali jedan e, mehanizam preraspodjele, onda taj cinični posao koji se odvija da će dobiti naš blagostav. E, molim vas da prihvatite stoga našu rezoluciju. Mi pokušamo suzbiti e, ove kriminalne radnje, isto tako imamo plan za dugoročni razvoj Afrike, isto tako i nezakonita migracija koja se mora spriječiti. Hvala, gospođa Mirjan Dali, imate minutu i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 još uvijek nemamo učinkovit mehanizam solidarnosti. Jasno je da za neke države članice problemi južnih država na periferiji našeg kontinenta nisu nešto zabrinjavajuće za druge države članice, no moramo osigurati pouzdan pristup e, traganju i spašavanju e, koji će zamijeniti dosadašnje operacije. Zajednička deklaracija između Njemačke, Francuske, Italije i Malte. Nakon ministarskog sastanka na Malti je prvi korak e, prema uspostavljanju predvidivog mehanizma solidarnosti, ali riječ je o samo četiri države članice. Vijeće mora preuzeti vodstvo e, i predložiti pravedan mehanizam za ljude koji su spašeni na moru, a najvažnije mora biti načelo e, ne tretmana, dakle vraćanja u zemlju gdje su ugraženi i to moraju svi poštivati. Nitko ne djeluje u vakuumu. Zajednički odgovor svih država članica je preferirana opcija, no ako toga nema, ne možemo sjediti i ne raditi ništa. Hvala. Mr. Hook for one minute, please. Gospodin Huk, jednu minutu. Pa govoreći o ovom pitanju, na strašan dan kada je 39 ljudi poginulo eh, jer ih je krijumčar vozio u Ujedinjenu kraljevinu, među njima jedno dijete. Eh, to je strašno. Ja sam eh, slušao što govore izbjeglice koje su prešle preko Mediterana i onda preko kanala La Manche. Oni su govorili o uništenju u svojoj domovini, zatim prelazak u nesigurne zemlje u Africi, zatim hrab hrabri prelazak preko opasnog Mediterana jer jednostavno nisu imali izbora. U nekim državama članicama izbjeglice su i dalje žrtve. Gura ih se u ruke krijumčara, prisiljeni su e, poduzimati ta opasna putovanja. Djeca ostaju bez pratnje. Ne smijemo nijedan trenutak slušati one koji se protive traganju i spašavanju. Spasimo živote. Hvala gospodin Urtasun na jednu minutu, izvolite. Eh, hvala lijepa. Sutra će Europski parlament ponovno poslati jasnu poruku, a to je da moramo tražiti i spašavati ljude na sredozemlju. E, ali već e, čujemo da su neki od toga umara. Imam jedno vrlo jasan zahtjev Europskoj komisiji. Molim vas, dajte prijedloge državama članicama da dekriminaliziraju humanitarnu pomoć. Vi to možete napraviti. A vijeće bi trebao reći da traži od različitih država članica da poštuju obveze koje imaju po pitanju spašavanja na Mediteranu. To ne na pasivan način, već da podnesu mjere da se ljudi spase. A naravno, Dublinska uredba tu je potpuno blokirana, ali ipak dogovorili su se države na Malti treba to proširiti na više zemalja kako bismo imali stvaran sustav solidarnosti koji se temelji na solidarnosti. Hvala gospodin Fest na jednu minutu. Hvala. Mali broj zastupnika u ovoj dvorani pokazuje da traganje i nije popularna tema, ali e, zapravo ovaj puta imaju zastupci pravo u sjevernoj Siriji Umire više ljudi nego na sredozemlju i to zbog čovjeka koji desetljećima i ljevica ga podržava i smatra ga partnerom, a bilo je potpuno jasno da će i Tursku pretvoriti u e, muslimanski despotizam. I to uskoro možemo očekivati izbilički val e, preko dakle kopnenog puta. I mislim da se točimo na to pitanje i kako zaštititi e, kopnene granice, kako zaustaviti Ergonom i dalje se govori govori o Karoli Rakete, traganju i spašavanju nevladne organizacije koje zapravo izvršavaju kriminalne radnje sami krijumčare. Ne shvaćate li koji su stvarni problemi? Oni nisu na sredozemlju. Zaustavite sve akcije traganja i spašavanja i zaustavite nezakonite aktivnosti nevladnih organizacija i zaustavite izgon i progon Kurda. Gospodin Rus na jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa. Prema Međunarodnoj organizaciji za migracije e, smanjile se, se migracijski tokovi za 32% u odnosu na prethodnu godinu. E, broj poginulih na Mediteranu smanjio se za 42%. Kako je to moguće? To je rezultat politike koje je vodio Salvini. A zašto sada Europski parlament e, traži da se ojačaju mogućnosti traganja i spašavanja na moru? Jednostavno zato što Evropska unija pokušava stimulirati imigraciju, a istovremeno podržava nevladine organizacije ali masovne emigracije imale su tragične posljedice u velikim europskim gradovima. Ovo što sada radite je i tražite neće biti dobro za Europu. Trebamo imati strukturne odluke i moramo pomoći ljudima u toj regiji. Hvala gospođa Gijom na minutu i pol. Hvala lijepa. U srpnju ove godine komisija i vijeće su nas podsjetili da je kad se radi o migracijama cilj spasiti živote. A naglašavam da postoji raskorok između stvarnosti i onoga što se govori. Jer ima sve više pogibija na sredozemlju a treba poštovati e, zakone kada se radi o iskrcaju i treba ljude prihvatiti na dojanstven način. A evo nas opet u vječnici i ništa se nije promijenilo. Trebamo imati stvarne europske operacije spašavanja. Ne samo da se spase životi, već da se na koordinirani način ljudi dođu u europske luke. Sve dok te ne bude napravljeno, to radile države, to će raditi nevladine organizacije i zato moramo dekriminalizirati nevladine udruge postoje rješenje da se stvori pravo na spašavanje. Postoje rješenja, morate uložiti neki napor. Hvala gospođa Vautmans na jednu minutu. Oprostite, mikrofon nije uključen. Dobro večer, sada mogu početi iz početka. E, somalski e, pjesnik je jednom napisao da nitko svoju djecu ne stavi na brod ako njegov ako more nije sigurnije od kopna. Jasno je da europske vode nisu sigurnije od kopna. Broj pogibija 2018. 2019. E, je pet puta veći nego li 2015. godine. Broj e, operacija spašavanja na moru se podvostručio. Neke države jednostavno osuđuju nevladine udruge zato što spašavaju živote. Pa to su europske vrijednosti koje su okrenute na opačke. Moramo kao evropljani preuzeti našu odgovornost i ne smijemo dopustiti da se itko utopi. Moramo stvoriti pravu politiku azila i e, moramo se boriti protiv trgovaca ljudima i e, moramo ovu sramotu slistiti s europskog iz e, Europe. Europa je slaba kad se radi o zločinima i kad se radi o granicama. Te otvorene granice za um, Afrikance koji dolaze u Europu. Europa pripada Evropljanima, ne možemo prihvatiti sve Afrikance. Svake godine govorimo o tome kako ljude treba premjestiti, da toliko energije potrošimo na dobrobit Evropljana koliko govorimo o migrantima, Europi bi u cjelini bilo puno bolje. Morali bismo raspravljati o tome kako da vanjske granice Europe fermetički zatvorimo. Europa treba biti mjesto blagostanja i sigurnosti europske civilizacije. Gospođa Incer na jednu minutu. Gospođo predsjednice, dok dok se ljudi e, utapaju na sredozemlju, ekstremna desnica i dio desnice pokušava jednostavno kriminalizirati humanitarnu pomoć i nevladine udruge koje pokušavaju spasti ljudske živote. A važna rezolucija o kojoj ćemo glasati u četvrtak je e, rezolucija koje tražimo od komisije da nešto napravi po pitanju zakonodavstva u Europi da kada se spašavaju ljudi da to nije nelegalno nije u redu da samo neke države članice e, preuzimaju tu odgovornost na sebe a trebale bi to raditi države članice treba nam o dugotrajno rješenje koje će omogućiti da svatko preuzme vlastitu odgovornost e, kako bi Europa imala dobru migracijsku politiku i da sve države članice se pobrinu za ljude koje bježe iz svojih zemalja. Neki tvrde e, da pomažu ljudima i da im treba pomoći tamo gdje ljudi jesu, ali oni se jedino brinu što da e, se napravi s ljudima da ne dođu u Europu, a ne kako da im se da humanitarna pomoć. Gospođa Bizoto, a malteški sporazum je opet jedan e, prevara koja se radi Italiji. I naravno, pet zvijezda je opet napravio e, grešku i omogućili su da ponovno ljudi se iskrcaju u Europi, a Europa im plješće. A nametnuta vlada u Italiji, nametnuta od strane Europe protiv volje Italijana, ovako se ponaša. Ali dosta je. Italijani više neće podnositi tišinu i Talijanima je dosta vaših laži i vaših lažnih obećanja. Spremni smo se staviti na barikade uz građane da branimo našu zemlju i naš narod. Nećemo vam nikada dopustiti da Italija postane europski prihvatni logor za migrante. Hvala, gospodin Blaško, na jednu minutu. Ovo je e, parlament žalio za smrti velikog broja na ljudi na sredozemlju. A li, postoje ljudi koji su odgovorni za to. Najprije političari koji nameću Sjevernoj Africi demokraciju prema vlastitim idejama. Stvorili su samo kaos i onda imaju glupe direktive i odluke kojima se samo sponzorira migrante, e, daju e, povlastice migrantima koji dobivaju različite e, naknade. I mnogi pokušavaju dakle pomoći ljudima iz nevladinih udruga kao gospođa Rakete koja se pravi da pomaže ljudima tako da ih spašava na moru, a ti ljudi isto tako nisu u stanju procijeniti rizik. Sve su to ljudi koji su odgovorni. Hvala sada spontano javljanje za riječ. Preko desetoro kolega želi uzeti riječ. Zbog toga što nemamo dovoljno vremena, neću moći dati riječ svima. Najprije gospođa Holmer na jednu minutu. Gospodine povjereniče, ova rasprava upravo pokazuje da je ovom rezolucijom koja je sročena zapravo se obuhvaća samo jedan mali dio problema, a sa time upravo ja imam problem. Ja jesam za akcije traganja i spašavanja, to je apsolutno jasno. U demokratskom smislu nemamo nikakve nesuglasnosti oko toga, ali govoriti samo o akcijama traganja i spašavanja, to neće riješiti problem, jer veći broj ljudi umire u zoni Sahare, o njima se rijetko rasprave, jer rijetko dolaze takve informacije do nas, ne vidimo slike, nemamo fotografije tih ružnih spivanja. Zbog toga najveća pozornost u našem radu mora biti posvećena onim područjima u Africi s kojima možemo surađivati kako bismo spriječili da bi uistinu i ovi ljudi ostali na životu. Frontex pokazuje sa tisućama ljudi koje spašava, to nije rasprava uopće e, danas. Međutim, rješenje koje se pokuša dobiti ovom rezolucijom nije nikakvo rješenje. Gospodin Ađios Saliba na jednu minutu, izvolite. Predsjednice, postojeća rješenja nisu dovoljna i nisu dobra. Nisu u svakom slučaju dovoljna da bi se nosilo sa sadašnjom krizom. S jedne strane tu su migranti, i velik broj ljudi, uključujući i žene i djecu, utapa se na našim morima. S druge pak strane, evropski građani nisu zadovoljni. I isto tako e, nisu zadovoljni zato što Europa ne djeluje i zbog toga su e, granične zemlje vrlo ranjive i događaju se upravo incidenti poput onoga prošlog tjedna u Halfaru na Malti. Situacija eskalira i ne možemo sjediti skrštenih ruku. Zaista ovo jako brine naše građane. Nastavimo li ovako i dalje, povećat će se ekstremistička ideologija i više nasilja. Europa se mora probuditi i učinkovito raditi solidarno i tražiti zajedničko rješenje. Hvala sada e, gospođa Juveva, na e, jednu minutu. Izvolite. Izuzetno je važno da se ovako važno pitanje kao spašavanje izbjeglica na sredozemlju e, zaista riješi. Ali ne smijemo samo govoriti, moramo nešto napraviti kako bismo riješili taj problem. To upravo se i traži ovom e, prijedlogom rezolucije i trebamo nešto napraviti zato da migranti na siguran način se mogu iskrcati Više od 19.000 ljudi izgubilo je živote prošle godine, pa to je zastrašujuća brojka. Znam da su ova pitanja vezana i za sigurnosti, ali moramo biti svjesni da je solidarnost važna. Sve to mora ići ruku pod ruku. Države članice, uvjerena sam, mogu naći rješenje da e, ljude koji traže zaštitu u Europu i imaju na to pravo, to dobiju, a istovremeno e, da e, e, im se pruži pomoć. Hvala. I da naši građani budu sigurni. Gospodin Bronzinski. Dame i gospodo, gospodin povjereniče, jedan citat na početku, tko spašava jedan, spas jedan život, spasit će cijeli svijet. Želim se mm, osvrnuti na iskustva koje sam imao prije, sam bio pomorac i kada vidite čovjeka na moru u pogibelji, morate ga spasiti, morate mu pomoći. Međutim, kao političar, kao odgovorna osoba, Jednako tako znam e, da kriminalne organizacije zapravo slušaju našu raspravu, a i oni koji se nalaze u ekvatornom pojasu Afrike. Ja sam bio ministar unutarnjih poslova u Poljskoj i prije dvije godine na Europskom vijeću ja sam čuo samo jedan razuman glas Ministar unutarnjih poslova iz Maroka je kazao da je riječ o invaziji. Ono što mi ovdje činimo zapravo ohrabruje ljude da iz Afrike dođu u Europu i zbog toga imamo te tragedije. Thank you. Hvala lijepa. E, govorili ste predugo. Gospođa Dalin, sigurna sam da će se ona držati dodijeljene minute. I ja također želim izraziti sučut sa 39 žrtava koji su nađeni u kontejneru e, i to jedna tvrtka u vlasništvu Irske registrirana u Bugarskoj prošla je kroz e, Belgiju i nađeni su ti ljudi u Eseksu. To je samo jedan strašan primjer rizika koji ljudi poduzimaju da bi došli u Europu. A pomoći ljudima. To znači da je temeljna moral i temeljne međunarodno pravo. Ali ono što nije međunarodno pravo je vraćati ljude u Libiju gdje će se naći u groznim okolnostima. Moramo stvoriti e, sigurne puteve da dolazak u Europu kako bismo se borili protiv krijumčara ljudima. Ali iznad svega moramo pomoći njihovim zemljama kako ti ljudi ne bi ostali bez domova i postali izbjeglice. Hvala. A sada gospodin Polčak na jednu minutu. Hvala lijepa. Vidite koliki broj kolega e, kluba zastupnika ide je već izašlo iz dvorane i nisu niti čekali da čuju što e, to će reći komisija, što je zaista sramotno s obzirom na to koliko su se oni bunili protiv svega ovoga o čemu govorimo. Neprihvatljivo je vidjeti koliko ljudi pogiba na toj groznoj granici koju predstavlja sredozemlje. S druge strane, nevladine udruge moguće je da rade kao taksisti e, koji rade umjesto država članica i Frontexa. To je također neprihvatljivo a postoje naravno sigurnosni rizici i potpora organiziranom kriminalu to se najbolje može riješiti tako da države zamijene nevladine organizacije. Sada gospodin Mađurino na jednu minutu. Iskreno moram reći da ovo što sam čuo od stran iz usta nekih desnice su me, me zaista pogodilo. Je, ova rezolucija želi e, napraviti jedno, što je vrlo jednostavno. Treba spasti ljudske živote, međutim to nije dovoljno. Nitko ne kaže ovom prilikom uđite svi. Mi ovdje govorimo o tome da trebamo spasiti živote, a nakon toga trebamo ostvariti ono što za sada ne postoji, a to je zajednička europska politika. Ja sam talijan, treba redistribuirati migrante na našoj teritoriju. Trebamo se iznaći, iz, izdići iznad Dublinske uredbe i e, moramo imati legalne puteve u Europu. To je najbolji način borbe protiv krijumčara ljudima. Treba prestati sa tim kampovima u Libiji. Dakle, trebamo imati europsku politiku koja za sada ne postoji. Trebamo u središte staviti živote ljudi i prestanemo se kockati na njihovim životima za par glasova više na izborima. Hvala, a sada završavamo sa spontanim javljanjem za riječ. Povjerenik Han, izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedavateljicu, ministre i časni članovi parlamenta. Već na samom početku ove rasprave spašavanje ljudskih života bit će uvijek i bio je prioritet komisije. To je naša moralna obveza i zakonska obveza da spašavamo živote na moru i zajamčimo e, upravo živote onima koji bježe od e, ratova ili konflikata. U tom pogledu moramo nastaviti e, izgrađivanje strategije koja će uspjeti e, upravljati migracijskim tokovima, a istovremeno trebamo i nastaviti s našim nastojanjima da se bavimo izvornim uzrocima same migracije u zemljama izvora, a isto tako i zemljama tranzita mreže krijumčara koji zapravo koriste ranjivost ovih skupina moramo suzbijati, moramo e, omogućiti zakonitu migraciju, a isto tako i premještanje onih koji traže azil, a započeti to u trećim zemljama kroz jednu sveobuhvatnu strategiju koja je ujedno jedan veliki izazov koji Europska unija ne smije odrađivati sama. Kako bismo ostvarili rezultate moramo nastaviti raditi u partnerstvu tusa sa zemljama podrijetla, a isto tako i tranzitnim državama uz pomoć međunarodnih organizacija i zajedno sa organizacijama civilnog društva podijeliti odgovornost e, u smislu e, zajedničkog međunarodnog djelovanja. Vjerujem da su svi ovi elementi e, zapravo dijelom pakta o migraciji i koje je izabrana predsjednica Uzna von der već je predstavila i koji će dati jedan novi poticaj odgovoru Europske unije, a kad je riječ o migracijama. Hvala povjereniče. A sada završnu riječ e, i ministar Tupurajnen u ime vijeća. Izvolite. Štovani zastupnici, finsko predsjedništvo je potpuno svjesno odgovornosti u humanitarnoj situaciji i pomoći u sredozemlju. Mi smo predani raditi na tome i traženju rješenja u suradnji sa svim dionicima ovakav aranžman treba imati svoje predvidivosti u skladu sa e, dakle, pravom mora i isto tako konvencije o i spašavanju, te isto tako i proceduru prilikom povrata. Apsolutno je važno da e, tome pristupimo što brže. Treba nam rješenje koje će pokriti sve ove elemente. Europska unija i sami migrante ne, ne mogu imati ovakvu situaciju i nerješivost ove situacije pred sobom kao izgled. Mi moramo spašavati živote i to e, je upravo o tome je riječ. Govorimo o osobama, o individuama. Istovremeno ćemo nastaviti reformama zajedničkog sustava azila u Europi kako bismo dali trajno rješenje o situacije u budućnosti. Vjerujem da, zahvaljujući svim našim nastojanjima, ćemo učiniti jedan iskorak u tom smjeru. Hvala vam lijepa na ovoj raspravi. Hvala o predsjedniku odbora Libe na vašem angažmanu i nastavljamo s našim radom. Hvala, gospođo Tupurajnen. E, četiri rezolucije, predlog rezolucije, koje se tiču ove rasprave, a o ovim rezolucijama ćemo odlučivati sutra. Sada prelazimo na sljedeću točku i raspravu, a to je Dakle, otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom izjava komisije prije no što otvorim raspravu ukoliko želite i isto tako se javiti u postupku spontanog javnog e, za riječ. Možete to elektronskim putem, detalji se nalaze na vašem stolu, možete se dakle elektronski prijaviti, potrebna je vaša kartica, a u postupku spontanog javljanja za riječ ne morate čekati kraj rasprave, će u bilo kojem trenutku tijekom rasprave možete se registrirati. Ukoliko smo svi e, spremni, gospođo ministrice porajno ima vijeće, imate riječ. Što ona gospođo predsjedavajuća, zastupnici, kolegice i kolege, kao što znate, proces Sjeverne Makedonije i Albanije raspravljanje je u vijeću već neko vrijeme. Ja znam da ste jednako tako svjesni da vijeće nije bilo mogućnosti postići sporazum oko preporuke komisije da se otvore pregovore o pristupanje sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. U međuvremenu obje države su izuzetno predano radili kako bi napredovali u, sa svojim reformama. Zaključki vijeća e, prošlog lipnja jasno su e, odnaznačili da imamo isto tako i konačnu odluku do listopada za obje države e, kao predsjednica vijeća znači poslije da sam duboko razočarana što nismo uspjeli u tome tijekom